se bore za ljudska prava u svijetu. Neki od njih se nalaze u e, opasnosti i Moramo podsjetiti da je zastupnica Nelazana koja je dobila zagradu Saharov, e, nju su zamijenili kao člana u e, Narodnoj skupštini Turske. E, kao predsjednik parlamenta ja njoj želim izraziti solidarnost cijelog Europskog parlamenta. Zato što smatramo da nije dopustivo da u Eh, demokraciji eh, jedan od eh, legalno izabranih članova da bude na takav način otpušten. I zato želim da aklamacijom pozdravimo i pokažemo solidarnost. Također želim izraziti svoju zaprinutost zbog stalnih kršenja ljudskih prava u Turskoj, što šteti ne samo političkim protivnicima, nego također i predstavnicima civilnog društva, među kojima su i novinari te e, pripadnici akademske zajednice. E, htio bi se podsjetiti Norija Gulmana, Semija Odzacke, Ozmana Kavale, Memeta Altala, i Esaina Alpaja. Europski parlament e, neće zaboraviti njihov trud i angažman u borbi tih osoba za e, slobodu. Kao što znate, u srijedu jutro nakon predstavljanja